koje smo evo već drugi put ovdje e, spomenuli e, u ovoj skupštini. Hvala. Prije nego što nastavimo s raspravom, htjela bih e, poželiti dobrodošlicu izaslanstvu odbora za vanjske poslove, izaslanstvu iz Meksičkog parlamenta. Izaslanstvo posjećuje različite europske institucije i do danas, danas su sudjelovali u razmjenu mišljenja s članovima odbora za e, vanjske poslove. I trangi kolega, htjela bih po, poželiti dobrodošlicu kolega iz Meksičkog parlamenta, a Meksiko je kao što znate vrlo važan partner Europske unije na globalnoj e, sceni. Hvala. Nastavljamo sad s radom. zastupnica Kelar minuta i 30. Još jednom govorimo o uvjetima rada u e, Bangladešu sa slučajevima e, smrti radnika koji su radili za europske tvrtke. E, nesreće su strašne, no to se ne događa samo u Bangladešu i takva situacija pokazuje da sustav distribucije i trenutačni sustav proizvodnje potpuno pogrešno funkcioniraju. To nije ništa novo. Naravno, vlada Bangladeša mora unaprijediti situaciju radnika. Povećati minimalne plaće nije dovoljno radnici moraju biti plaćeni na primjeren način, sindikati moraju slobodno raditi i vlada mora omogućiti radnicima pristup e, pravdi, pravnom sustavu. No i mi moramo vidjeti što mi možemo učiniti. Europske tvrtke moraju preuzeti odgovornost i djelovati. Smjernice koje je potpisalo preko 200 tvrtki je već recimo prvi dobar korak, no štrajk e, poticanje na štrajk također moramo vidjeti e, poštivanje prava moramo vidjeti isplaćivanje odštete e, da ljudi imaju pravo na zdravstvenu zaštitu te da se poštivaju međunarodni uvjeti e, rada neke tvrtke su počele po, provjeravati svoje dobavljače, tako da to je moguće i tvrtke se moraju prisiliti da otkriju svoj lanac opskrbe. To može biti kroz e, sustav označavanja ili kroz godišnje izvještaje. Kada govorimo o trgovinskim sporazuma važno je da se tvrtke koncentriraju na e, korporativnu i društvenu odgovornost i da to bude obvezujuća klauzula, a ne da to bude dio neobvezujućih e, dijelova ugovora i parlament uvijek može odbiti trgovinske sporazume ako nije bilo transparentnih pregovora i ako nemamo nadzor nad onime što se događa. Hvala. Zastupnik Lejerik, jedna minuta. Hvala, gospođa predsjedavajuća. Tko nije bio šokiran na, kad je vidio 1127 tijela radnica u Daki to se je podsjetilo na jednu situaciju u kao da se radi o ratu, te žene nisu na ratištu izgubile živote, ali to je bilo veliko ratište tekstila, tekstila koji je uništen ovdje u Europi kako bi se išlo iskorištavati e, roblje e, u Bangladešu koji rade za 10 ili 12 e, eura i ovdje je komisija u pitanju, gospodine povjerniče, mora okrenuti leđa toj, tom božanstvu zarade. Mora Europa, komisija e, ponovo osnovati svoju gospodarsku politiku. I to treba učiniti na temelju nove kooperacije gdje, za koju će biti uspostavljene vize za ulazak u Europu, gdje će se uzimati u obzir sigurnost, društveni napredak, e, plaće i mogućnost za te radnice u Bangladešu da e, se uključe u sindikalni rad i da se zaštite. Hvala. Zastupnica Kostinger, dvije minuta Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Povjereniče, vijesti o strašnim događajima u Bangladešu Dopustite mi da polo, po, ponovim, više od 1100 osoba koje je poginulo u tim nesrećama nije tragedija samo za njihove obitelji, već za cijelu zemlju. I znamo zašto su ljudi poginuli, zbog toga što uvjeti izgradnje nisu bili dobri i zbog toga što se ne primjenjuju propisi. Dakle, čitav niz nesreća se dogodio u preko 30 proizvođača i to je pokrenulo niz inicijativa da se unaprijede standardi rada. Mislim da je to pravi korak i važan korak, zato što Europska unija i europske tvrtke stvaraju radna mjesta te pomažu gospodarskom razvoju te zemlje. No, isto tako mi moramo biti ambasadori europskih vrijednosti zaštita ljudskih prava, radnih standarda te zaštita okoliša su ključni izazovi s kojima se moramo suočiti. Kroz trgovinski sustav, kroz sustav trgovinskih povlastica imamo sustav koji pomaže i jednoj i drugoj strani, dakle i Europskoj uniji i partneru. No prema tom sustavu traži se više odgovornosti i s jedne i s druge strane. Bangladeš mora ratificirati i, i provoditi naše konvencije. No isto tako moramo osigurati da naši napori dođu i do onih koji kupuju te proizvode, zato što njihova odluka u kupnji na kraju krajeva oblikuje e, standarde rada u trećim zemljama. A da bismo to postigli moramo educirati naše građane, naše potrošače i informirati ih. Dakle, Potrošači moraju znati da li proizvodi ispunjavaju uvjete standarda međunarodne zaštite rada. E, sporazum između 40 tvrtki, odjevnih tvrtki, je korak prema tome. Označavanje e, održive proizvodnje, odgovarajućih plaća i sigurnih radnih uvjeta je važan korak, važan kao i sporazum sam po sebi. Prihvaćate li e, plavi karton? E, ima jedan plavi karton za vas. Hvala vam, e, gospođo predsjedavajuća. Zastupnice Kastinger, htio sam vas pitati nešto što još možda nije dovoljno spomenuto u ovoj raspravi. U Bangladešu se dogodio strašan događaj, više od tisuću mrtvih i to nas je sve potreslo. No, nakon toga u Europskoj uniji se dogodi da prođe nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci i ljudi to jednostavno zaborave. Željela bih da su poduzmu e, mjere koje će spriječiti da se ovakve stvari ponove. I to ne samo u Bangladešu, već u Kini, Singapuru, Koreji i drugim zemljama jugoistoka Azije u kojima se ne poštuju uvjeti rada za radnike u toj industriji. Drugim riječima, instrument koji imamo na raspolaganju trenutačno je napad na multinacionalne tvrtke. I to multinacionalne tvrtke koje rade uglavnom pod europskim brendovima i zato možemo nametnuti teže kazne kako bismo spriječili da oni na taj način nastave raditi u tekstilnom sektoru. Biste li vi podržali takvu mjeru? Ovo što ste me pitali se odlično uklapa ovom o čemu smo dogovorili. Da, takve su mjere potrebne tragedije koje su se dogodile u Bangladešu i u Kambođi nisu rezultat toga što ne postoje propisi, već zbog toga što se ti isti propisi ne poštuju. Tako da ja smatram da treba vršiti pritisak, a to su rekli i ostali kolege dakle vršiti pritisak ne samo na tvrtke koje rade dakle u prvom segmentu tržišta dakle na najnižim cijenama već na sve dijelove u eh, lancu. Hvala zastupnik Moreira minuta i 30. Uh, eh, hvala vam gospođo predsjedavajuća, povjereniče. Nekoliko je mjeseci prošlo od tragedije izbijanja požara u tekstilnoj industriji, u tvornici u Bangladešu i, i nakon toga se još jednom ponovila mm, još jedna nesreća u toj zemlji i izazvala smrt e, na tisuću, više od tisuću osoba. Zato što zgrada u kojoj se nalazila tvornica je se urušila. Naravno, pozdravljam reakciju vlade Bangladeša te dogovor europskih tvrtki da se e, nametnu sigurnosna pravila za rad radnika u ostalim tvornicama. No, e, te se odluke moraju poštivati kako bi te tvrtke poštivale svoje obveze. Europska unija ne može samo Europska unija dakle ne može dozvoliti Bangladešu da uživa u e, sustavu trgovinskih povlastica ako Bangladeš sustavno izbjegava najosnovnije obveze pod tim e, sporazumima. Tvrtke koje bezobrazno iskorištavaju e, vrlo niske radne uvjete u, tim, e, u toj zemlji, te tvrtke treba zaustaviti i mi ne bismo trebali E, nositi odjeću koja je proizvedena krvlju bangladeških radnika. Hvala. E, riječ ima zastupnica Deli, jedna minuta. Dragi kolege, više od 1100 mrtvih, evo groznih brojki koje smo trebali dobiti, čuti da bi se konačno međunarodna zajednica zainteresirala za situaciju radnika u Bangladešu. Trebalo nam je to što se dogodilo u placi da se zainteresiramo za neke druge brojke kao što je na primjer 20 eura, samo 20 eura za modni predmet te i te marke. Dame i gospodo, kada će se radnici u Aziji, do kada će biti iskorištavani eh, u korist multinacionalnih tvrtki? Ne može to biti rađeno za dobrobit eh, jednih i drugih. Dakle, treba potpisati sporazum i potpisan je sporazum za poboljšanje e, radnih uvjeta, ali to nije dovoljno. Moraju se promijeniti neke druge stvari. Dakle, matične tvrtke koje su odgovorne za eksploataciju e, ljudi, tako ćemo e, jednim udarcem e, ubit, e, ostvariti dvije stvari. Treba osnažiti, i to su moje, moji kolege rekle, prava sindikata i omogućiti svakom radniku da dostojanstveno živi na temelju svoga rada, ali ne zaboravimo da je društvena odgovornost poduzeća važna i da ona moraju isto tako e, preuzeti na sebe ekološku odgovornost, a nažalost to nije valjano naznačeno u ovoj raspravi. Dakle, ipak u Europi moraju stvari biti jasne. Ne smijemo gubiti život nastojeći zaraditi za život. Hvala. Hvala. Zastupnik Majer, jednu minutu. Hvala, gospodin predsjedavajuća. U biti u dnu kapitala bio jedan komentar gdje je spomenut uh, užas kapitala e, zbog zarade. No, uh, sad, posto iskorištavanja kapitala stavlja se u opasnost života, 300% ne može doći do jednakog zločina. Dakle, da, europski kapital odgovoran je za, ovaj, za ovo zlodjelo, odgovoran je za to, ja ovdje citiram korumpirani sustav koji je zasnovan na e, e, prebacivanju rada u druga mjesta i u ovom instituciji neoliberalnoj to nitko ne želi rješavati jer naime to bi značilo da se treba posvađati sa svijetom trgovine i da bi to bilo na uštrb radnih mjesta, ali to se sada radi na uštrb života, ali ono što je sada važno ispada da je kapital po bilo koju cijenu. Hvala, zastupnik, zastupnica Saifi, dvije minuta. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Kao i moje kolege želim e, izraziti svoju sućut e, zbog e, gubitaka života na rana placi, ali isto tako i zbog drugih nesreća koje se dogodile prethodnih dana u Kambođi. Ja sam u siječnju to rekla i sada to ponavljam. Poduzeća, bilo da se radi o multinacionalnim poduzećima ili ne, moraju ovdje preuzeti svoj dio odgovornosti. Istina je nakon nesreće do koje je došlo 24.4. određen broj poduzeća je potpisalo sporazum o sigurnosti, ali to je još uvijek nedovoljno. Nedovoljno jer je taj projekt pokrenut prošle godine, a trebalo je više od tisuću stradali prije nego što se to konkretiziralo. Premalo jer će se to primjenjivati samo na manje od trećine tvrtki u Bangladešu i i premalo je jer to ne rješava probleme. Dakle, kakvi su, kakva su rješenja? Što se mene tiče smatram da e, poduzeća koja e, žele e, da socijalno poštuju moraju i pravno ispoštovati svoja, svoje angažmane. Nemoguće je da i neprihvatljivo je da tvrtke koje E, primjenjuju određena pravila sustava trgovinskih povlastica, nameću e, tvrtkama koje radi za njih da e, to krše. Dakle, moral nije sam dovoljan. Moramo preći na višu razinu i prinuditi tvrtke da stave u korelaciju riječi i dijela. Gospodin Guk, povjerenik Guk je rekao da ne želimo prebaciti, odnosno lišiti odgovornosti. Mislimo da e, što se tiče obima trgovine, to je e, jako važno, ali isto tako mi sa naše strane, europske strane, mi smo e, preferencijalne tarife davali Pakistanu i sada izglasavamo e, ponovno uvođenje Burme u taj sustav povlastica. No, dakle, mislite li gospodine povjereniče da je adekvatno stigmatizirati Bangladeš u trenutku kada e, proživljava prirodne katastrofe, političku nestabilnost i ljudske drame? Hvala, Reiner. Hvala, gospodine predsjedavajući. Urušavanje ove zgrade u Dakaru je samo jedna od brojnih katastrofa koje su, se, koje su izazvale smrt u ljudi u Bangladešu i drugdje. Naime, mjere se ne poštuju. Prije mjesec dana raspravljali smo o sličnoj strategiji tvrtke iskorištavaju dakle kooperante koji izrabljuju zaposlene. Dakle, potreban je lanac odgovornosti koji će spriječiti multinacionalne tvrtke da ne poštuju svoje obaveze. Potrebno je da se napravi socijalna veza, neovisna kontrola e, u lancu opskrbe i e, radovi na održavanju tvornica i potrebni su nada sve slobodni sindikati koji će moći e, uživati u svojim pravima da ih nitko ne sprečava u tome. A sada bih e, željela inzistirati na jednom prijedlogu koji smo dali, a to je prijedlog da veleposlanstva Europske unije budu mjesta za stupanje u kontakt gdje će se moći e, podnijeti tužbe, prijave protiv europskih tvrtki. Dakle, vidite ovaj veliki broj intervencija, to znači da i mi moramo preuzeti svoje odgovornosti i prenijeti poruku tim velikim tvrtkama. Hvala vam. Gospodin Ferrera. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, strategija Bangladeša oživljava već poznati problem, a to je problem e, ekstremne eksploatacije, užasnih uvjeta rada, ljudi koji rade za multinacionalne tvrtke i koje opskrbljuju europsko tržište. Dakle, preko tisuću osoba poginulo je zbog tog kapitalizma. 90% te proizvodnje namijenjeno je Kanadi, SAD-u, Europi, područje Dake smatra se E, mjestom gdje, se užas, gdje su užasni radni uvjeti, 30 e, eura se, radi se za 30 eura mjesečno, ne poštuju se ljudska prava, e, prava radnika. Tu u području glavnog grada postoje tisuće tvornica. Dakle, koje su mjere koje će poduzeti Europska unija prema tim tvornicama i tvrtkama koje iskorištavaju tu situaciju, koje nas stavljaju u situaciju gdje kupujemo dakle, proizvode iz, proizvode iz tih zemalja? Hvala. E, gospodin Man, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dakle, vidjeli smo koje su katastrofalne posljedice u, u bile Dakisa preko 1100 mrtvih i ogromnim brojem E, povrijeđenih i sve ovo urodilo raspravom jer naime reklo se da treba raspravljati o tome neke su mjere predložene e, došlo je do tijekom prošle sedmice do sporazuma koji su potpisali koji je potpisalo 40 tvrtki tekstilne industrije NGO organizacije sindikati su ih također potpisali ima ipak tisuću opskrbljivača koji su uključeni u to dakle ako tu tu ima 4 milijuna aktivnih e, radnika u Bangladešu u sektoru tekstila i ti, e, te milijune ljudi treba e, ukazati na njih da su osobe koje su u opasnosti na tržištu rada, da ne zarađuju dovoljno, nemaju valjanu zaštitu na radu i također treba znati da su europske tvrtke odgovorne za tu situaciju u jugoistočnoj Europi. Tu je i pitanje nestabilnosti tih tih e, grada, tvornica i s obzirom da sam potpredsjednik e, odbora za suradnju sa stad, jugoistočnom Azijom, poznat, upoznat sam s tom situacijom donekle i treba reagirati, treba dati dozvole za rad samo nakon e, prolaska inspekcija kako smo mogli ispoštovati razne dispozicije i boriti se protiv korupcije i dokument e, Međunarodne organizacije rada mora biti primijenjena doslovno, ne možemo se drugčije boriti. Naravno, ovdje su neke e, više e, norme, mjerila za sigurnost i tako dalje, ali treba ih i tamo primjenjivati, moramo svi znati kakva je situacija tamo, moramo znati kakva je situacija bila tamo u trenutku kada kupujemo tu odjeću, moramo biti u stanju da utječemo na tu jednakost, odnosno jednakost, moramo humanizirati tržište rada i trgovine i uvijek mora biti konkretna solidarnost na dijelu. Hvala vam. Gospodin Martin David. Hvala gospodine predsjedavajući. E, želim e, jasan odgovor na ovu strategiju. E, naime, podržavam inicijativu za kodeksom i da treba ukazati na tvrtke i da, ih, da je to sramotno ponašanje te tvrtke ne mogu izbjeći svoju odgovornost tako što će prebaciti svoju proizvodnju u zemlju u razvoju ili tako što će dići ruke u zrak i reći da nisu krive za e, lanac opskrbe. Čak i ako mogu zaobići zakon, ne mogu zaobići mišljenje javnosti i e, osudu javnosti. Također, e, mislim da bi dobro bilo provoditi obvezujuće mjere tržišta rada sustav trgovinskih povlastica je nešto o čem treba raspravljati i pozdravljam e, dakle ovo što je naumljeno e, prema Bangladešu. Ovdje želim biti jasan, ne radi se o kažnjavanju Bangladeša, već o ohrabrivanju, poticanju Bangladeša da izađe u susret, e, da zadovolji mjer. Ne želimo ih kazniti, već ih potaknuti da bolje rade. Hvala vam. Gospodin Tusas. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ova katastrofa eh, je izazvala više od 1100 mrtvih. Ovdje se ne radi o zločinu eh, kapitalizma protiv eh, radne klase. Tu takve stvari dešavaju u stotine kapitalističkih zemalja poslodavci teroriziraju zaposlene, fleksibilne radne satnice od 12 do 16 sati dnevno se radi kako bi se zadovoljila proizvodnja u opasnim infrastrukturama na mjestu rada, nema nikakvih kontrola jedini ciljevi su da se maksimalizira e, zarada dobi. To su osnovni e, razlozi ove tragične nesreće. E, na, prema zvančnim podacima Međunarodne organizacije rada, jedan e, e, strada jedan radnik svakih minut, jednih cijelih tri minute zbog pozljeda e, i bolesti. Moja, moja grupa poziva parlament da se obrat i kapitalu da se kontrolira i da se prestane s eksploatiranjem radničke klase. Ovo je gnusna uvreda obiteljima i e, radničkim klasama. Organiziranje borbe na, na radnim mjestima može omogućiti zaštu radnika i svrgnuti truli kapitalistički sustav i eksploataciju čovjeka Hvala vam. Pre, Prošli smo već više iskoristili smo već više prova vremena, ali sada želim, e, imamo još vremena, ali želio bih da e, uravnoteženo ovo bude. Ovaj strašan slučaj u Bangladešu. London in Mother ljudi, ispričavamo se, bilo nekih tehničkih problema. Ono što se dogodilo u Bangladešu nije se moralo dogoditi. Inspektori su rekli da dan prije, inspektori su dan ranije objavili da tvornica nije sigurna, a vlasnici tvornice su prisilili radnike da odu u tvornicu. I znamo što se dogodilo nakon toga. Više od tisuću ih je poginulo i takve se stvari ne smiju tolerirati. i papa je najavio da činjenica koja ga je najviše pogodila je da plaća tih radnika je e, oko 30 eura mjesečno, 30 dolara mjesečno i da je strašno da se profiti stavljaju ispred ljudi. Tako da imamo obvezu pokušati to promijeniti. I mislim da je povjerenik u pravu i kao što je moja kolegica rekla, mi bismo trebali biti ambasadori europskih standarda. Tako da moramo raditi s e, vlastima u Bangladešu kako bismo osigurali poštivanje standarda, odgovarajući razinu standarda, da se zločini kažnjavaju i osuđuju. Isto tako morat ćemo im pomoći da e, riješe druge nesreće na kraju veliki multinacionalni lanci moramo ih prisiliti da se obvežu poštivati kodeks e, postupanja ili im zabraniti uvoz odjeća to jest proizvoda hvala vam gospođo Badija i ja bih također htjela izraziti sučut obiteljima stradalih radnika iz tekstilne tvornice u Pangladišu. uvjeti rada u tim tvornicama su strašni i to je nedopustivo. A pasivnost u primjeni međunarodnih standarda i propisa o sigurnosti je nevjerojatna i to je zapravo i uzrok te nesreće. Tako da bih htio, htjela osuditi nekažnjivost i nekažnjavanje vlasnika takvih tvornica koji su odgovorni za te e, strašne uvjete. Europska unija je ogromno tržište za tekstilne proizvode koji se proizvode u Bangladešu i moramo se pobrinuti da se ovako nešto ne ponovi. Stoga moramo aktivirati sve mehanizme koji su nam dostupni i to posebice slobodan ulazak to, takvih proizvoda na tržište Europske unije. Bangladeš mora poštivati konvenciju, uje, konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima ljudi te sve provise o uvjetima rada vlasti u Bangladešu bi također trebali poraditi na reformi pravosuđa te reformi zakona u području uvjeta rada. Vlasti u Bangladešu nisu potpisale te sporazume. Mi naravno želimo braniti E, ljudska prava, ali isto tako moraju se poštivati propisi o društvenoj i socijalnoj, e, korporativnoj društvenoj odgovornosti, promovirati odgovornu potrošnju te vrlo jasno označavanje kako bi se jasno vidjelo koje tvrtke poštuju sve ove kriterije. Isto tako zadovoljna sam prijedlozima koje je komisija dala. Hvala vam, e, gospođo Koferati. događaj u zgradi u tvornici Urana Plazi je doista strašan i ono, i ono što se događa je da zemlje, bogate zemlje znaju što se događa, ali su indiferentne i znaju da je cilj proizvođača samo smanjivanje troškova, a da se pritom uopće ne obraća pažnju na prava radnika prava na radnom mjestu su ključna u svim dijelovima svijeta i zato imamo vrlo ozbiljnu dužnost. Moramo brzo djelovati i ne smijemo omogućiti da se nastave ovi uvjeti. Instrumente za djelovati imamo. Dovoljno je umetnuti u trgovinske sporazume klauzule koje će obvezati zemlje i tvrtke koje posluju u tim zemljama poštivanje temeljnih prava radnika. Isto tako, dovoljno je promovirati kazne e, prema europskim tvrtkama koje ne poštuju odredbe e, Međunarodne organizacije rada. Mi nismo drugačiji od ostatka svijeta. Mi smo glavni korisnici, glavni potrošači i upravo iz tog razloga imamo moralnu e, dužnost koja je veća od, od ostalih. Hvala vam. I sada dolazimo do e, spontanog javljanja za pitanja. E, devet mi se zastupnika javilo za riječ, imamo dovoljno vremena, tako da mislim da ću moći prihvatiti svih devet zahtjeva. I počet ću sa gospođom Pentegast. Thank you, um, Hvala vam, kolege. Budući da je Europska unija glavni trgovinski partner Bangladeša, Europska unija ne može stajati sa strane i gledati nepoštivanje radnih uvjeta. Međunarodna organizacija rada je dala procjene za nesreće u toj zemlji. Ehm, zgrada u kojoj se dogodila nesreća je certificirana u nekoliko dana prije nesreća i um, Bangladeš ima bescarinski uvoz proizvoda te čitav niz trgovinskih povlastica s Europskom unijom i to je sve potrebno za razvoj te zemlje. No isto tako Bangladeš se mora obvezati e, na poštivanje e, dostojnih radnih uvjeta za radnike. Isto tako potrošači ne mogu znati kakvi su uvjeti u tvornicama. Ali komisija mora osigurati nadgledanje propisa, poput propisa o sigurnosti zgrada i protupožarnoj zaštiti. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, el hundimiento de la fábrica de Bangladesh... Predsjedniče, rušenje tvornice u Bangladešu sa 11.000 mrtvi je sramota. Vidite e, kakva je ta struktura tih zgrada i njihova kvaliteta. Mi smo u EU najveći e, uvoznici tekstila. Komisija mora osigurati da Njihovi sindikati interveniraju. Multinacionale se moraju pridržavati tih pravila. Vidite koliko tu ima radnika. Mora se staviti pritisak na one koji ne poštuju pravila Međunarodne organizacije rada. Bilo je previše E, previše e, problema. Gospoda Miranda, hvala, ovo je grozna tragedija i primjer e, velikog zanemarivanja i olakotnog uzimanja stvari. Velik broj ljudi izgubio život, a mnogi su izgubili i kruh u rukama. Mora se sve učiniti kako bi se socijalna odgovornost na odgovarajući način obnašala. U toj e, zemlji, u Bangladešu, je e, razina kulture rada vrlo, vrlo niska. Moramo reći da odgovornost leži kako na onima koji proizvode, tako i na onima koji upravljaju. Ova je rasprava bitna jer govorimo o komercijalnim sporazumima i govorimo i o ljudskim pravima. Europske trgovačke ugovori moraju paziti na tu situaciju. Hvala gospođa Jakonsari. Hvala puno. Komisija se zahvaljujem na vrlo jasno izraženom mišljenju. Ovo što slijedi također je važno. Mislim da se moramo zalagati za mjere koje na osjetljiv, opipljiv način daju podršku radnicima. Moramo pripaziti također da postoji stvarna kontrola, stvarna inspekcija situacije s radom, a treba posebnu pažnju obratiti i na žene e, koje su uvelike zastupljene u e, te, e, tekstilnoj industriji. Kada dođe do problema ovakve vrste, o njima se puno piše u medijima. Međutim, ako e, se u žrtve nesreće, ako su žrtve nesreće isključivo žene, onda se u medijima puno manje govori o tome. Ali moramo znati i što treba učiniti s tim. Hvala gospodine predsjedavajući. Povjereniče, kao prvo želim reći da sam razočaran što nije ovdje više komisar de Gucht. On zna i dobio isto tako od nas naše odobrenje iz, kluba zastupnika zelenih kada smo razgovarali sa gospođom Ešton da, da moramo iskoristiti sistem općih preferencija kako bismo stvarno proveli kontrolu tih podizvođača. Mislim da i on treba biti sad ovdje prisutan i treba je poslušati ovu raspravu do kraja i reagirati na naše zahtjeve. Jedan od zahtjeva s kojim se ja slažem je da, europski, europska veleposlanstva trebaju biti kontaktne točke isto tako i za e, tužbe protiv europskih tvrtki. No vratimo se na problem. Zar stvarno stotine tisuća ljudi moraju umljeti, patiti prije nego što se javnost toliko šokira da konačno donesemo određene mjere. Mi svi želimo lijepu odjeću, modernu odjeću, no, moramo pripaziti na to i to trebamo napraviti, pogotovo kod onih poduzeća koji sada nisu potpisali ovaj sporazum, na primjer Walmart. Njima moramo također reći da moraju poboljšati okolnosti, kontrole zgrada, protupožarne mjere i tako dalje, dopuštenje rada sindikata. A isto tako što se tiče call close kampanje, Želim zahvaliti udrugama civilnog društva koji se već desetljećima zalažu za to da se radne, radni uvjeti poboljšaju i da se dostojanstvo muškaraca i žena koji tamo rade uzme u obzir. Kolegice Lovaček, gospodin Paul Murphy, izvolite. Thank you, President. said that where labor is chief, cheap... Hvala. Kaže se tamo gdje je rad jeftin, da je i život jeftin. E, i nažalost to je stvarna noćna mora za 4 milijuna ljudi koji rade u tekstilnoj industriji u Bangladešu. Kolaps te tvornice u kojoj je poginulo 11.000 ljudi pokazuje upravo sve ono što je trulo u kapitalističkom sustavu a e, velike tvrtke kao Walmart, Gap ili Metro su postigle ogromne profite imajući jeftinu radnu snagu. No, ovdje se radi o mnogo više toga. Kako bi se spriječilo da se tako eksploatiraju radnici, treba nešto učiniti po pitanju sindikata u to zemlji. Sada multinacionalne tvrtke liju krokodilske suze, ali vidimo da se u ovakvim događajima e, točno vidi sve što je krivo kada se na dobrovoljnoj bazi ulazi u socijalnu zaštitu. Jer e, treba zapravo tvornice takve vrste dati u ruke onih koji u njima rade, a ne multinacionalnim kompanijama. Hvala kolega Hvala gospodine predsjedavajući. Prema najnovim katastrofama bi sada trebao Bangladeš provesti odmah niz reformi od e, odredbe za sigurnosti, minimalne plaće pa sve do sindikalnog zastupništva. Sve treba poboljšati. Koliko će tim najavama stvarno zatim uslijediti i brojke, to ćemo još vidjeti. Nedovoljni sigurnosni standardi i loši, uvjeti rada su nešto što se ne ograničava samo na Bangladeš, što znamo, niti samo na industriju e, mode. Samo kad se setimo e, jedno, jedne nedavne tvornice u Kambođi koja se srušila. I u Bangladešu imamo dakle 37 tvornica koje su sada potpisali sporazum o protupoženim mjerama, to bi moglo postaviti veliki, veliku promjenu. Kada bi stvarno ove odredbe proradile, kada ne bi samo europske nego i američke američki lanci tvornica sudjelovali, onda bi to imalo više smisla. Ne radi se o tome da multinacionalne kompanije pritišću e, siromašne zemlje samo da bi maksimirali profit. Hvala, dragi kolega kolega Iligoyen Peres. Gracias, gracias, presidente. Mi homenaje a las víctimas de Bangladesh. Quiero que... Hvala. Htjela bih odati poštovanje žrtvama nesreći do koje je došlo u Bangladešu. Ono što me brine da se mi u Europi bavimo isključivo nama samima, a ne i drugima. Pa dokle trebamo stići? Što treba, se treba dogoditi da konačno se stane na kraj ovakvoj situaciji i ovakvoj velikoj bijedi. Ti radnici zarađuju manje od 30 dolara na mjesec. To su e, situacije u kojoj su ispod ljudskog e, dostojanstva. Ne možemo prihvatiti da se u tim zemljama događaju stvari koje ne bismo htjeli za nas same. E, moramo imati drugačiji stav i prema odjevanju općenito kod nas i cijeloj industriji tekstila. Moraju se poštovati svi ugovori Ujedinjenih naroda i Međunarodne organizacije rada kao i svi obvezni za sporazume. E, treba stati na kraju ovoj situaciji. Jednostavno rečeno moramo poštovati naše temeljne ugovore. predsjedniče. Više od tisuća ljudi izgubilo je živote u Bangladešu i e, odgovornost za to naravno leži na vlasnicima e, te e, zgrade u e, Bangladešu, međutim i Evropska unija ima odgovornost kada uvozimo robu iz trećih zemalja, e, moraju se provjeriti je ta roba kvalitetna i E, da li je na štetu europskih građana, ali mi ne provjeravamo na koji način funkcioniraju europske tvrtke u trećim zemljama. Moramo sada učiniti nešto kako se ne bismo bavili samo sigurnošću robe, moramo pripaziti i na dobrobit samih radnika. Kada se radi o tvornicama koje pripadaju Evropljanima ili koje su pak u podnajmu Evropljanima. Hvala vam. Završavamo sa gospodinom Rodriguezom. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ovo što se dogodilo u Bangladešu nije nesreća. Radi se o posljedici dugogodišnje situacije e, gdje je došlo do globalizacije E, svega osim globalizacije dobrobiti radnika i njihovih socijalnih prava. Mi sada o ovome govorimo na način e, kako bismo skinuli kamen frata, vrata, međutim nije nadi se o tome. U Europskoj uniji naše tvrtke su dovoljno jake da mogu tražiti odgovornost za socijalne aspekte u radu trebamo stati na kraj ovakvom ropstvu, a trebamo ukazati na one poduzetnike koji se ponašaju na primjeren način. Nije dovoljno pisati samo jednu, pa drugu, pa treću rezoluciju. Moramo tražiti da i naši građani budu dostojanstveni u načinu na koji se ponašaju kao potrošači. Samo ćemo na taj način izbjeći ovakve katastrofe u budućnosti. Hvala vam. je kolega, samo bih vas zamolio da u budućnosti govorite malo sporije, jer je bilo poteškoća kod usmanog prevođenja. Na kraju će se na raspravu osvrnuti još jednom povjenik Oettinger. Gospodine predsjedavajući, cijenjene važne dame i gospodo, mi smo sada pri ovoj analizi tragičnih događaja složni s vama. Moj kolega Karel de Gucht, koji je na početku napravio analizu, koji je prikazao koje mjere on i koje mjere će komisija poduzeti je nažalost bio prisiljen otići na, na avion, mora se hitno vratiti u Brisel, te me je zamolio da ga zastupim, njegov uh, ured je ovdje, je ovdje prisutan, no moram vam reći da su vaši prijedlozi, vaša analiza, onome što zahtijevate da smo mi složni s vama. U skladu i sa uvodnim primjedbama gospodina Deguhta nemamo nikakvih, nikakvog protivljenja između vaših očekivanja, što treba poduzeti i onoga što komisija i što povjerenik također namjerava učiniti. Radni kontakti sa vladom u Bangladešu su trenutno u tijeku, s ministrima, sa službama i vjerujem da će suradnja sa vladama koji se nalaze na tim lokacijama da je to najvažnija mjera. Kao drugo je tu pitanje industrije, velikih eh, trgovačkih poduzeća koje imaju obveze prije svega i što se radi podizvođača. Kao treće imamo tu pitanje predstavništva, sindikalnog predstavništva, a radi se isto tako i o nečemu, o minimalnim, minimalnim radnim i zaštitnim standardima koje treba zahtijevati za rad općenito, za protupožarne mjere, za sigurnost zgrada i za socijalne standarde koje treba poštivati diljem svijeta sa Međunarodnom organizacijom rada ćemo surađivati i dalje i možete polaziti od toga da će komisija jako pripaziti na poštivanje ljudskih prava na svim lokacijama diljem svijeta gdje god se radilo i prije svega kad se radi o proizvodima koji stižu u Europsku uniju. To je nešto što nam je važno, svi smo jednako zabrinuti o tome i to će sigurno biti sada pretočeno u mjere, a Karel de Gucht će naravno biti dalje na, raspolaganju vama za raspravu o daljnjim mjerama, a pojedina poboljšanja što se tiče zgrada i radnih uvjeta i o tome će naravno vas i dalje izvještavati. Hvala vam na vašim konstruktivnim doprinosima koji će pomoći našem radu. Hvala i vama, gospodine Poveniće Oettinger, na završnim primjedbama. Na kraju rasprave imamo sada šest prijedloga rezolucije. Rasprava je time završena, a glasovanje ćemo održati sutra u 12 sati. Imam jednu primjedbu što se tiče dnevnog reda. Kolega? Da, hvala gospodine. Pitao bih e, gospodina Utingera je li, je li me dobro čuo kada sam dao svoju izjavu. Kolega Rasprava je završena. Glasovanje je već određeno, a nemamo više pravo na davanje izjava. Ja sam zatvorio raspravu i stoga će glasovanje se održati sutra u 12 sati.